ok um, I propose U redu, predlažem da sada nastavimo s našim sastankom odbora IMKO. Odmah idemo na sljedeću točku na dnevnom redu, a to je razmatranje nacrta mišljenja o dokumentu u susret strategiji digitalne trgovine. Radi se o mišljenju IMKO-a. INTA je nadležni odbor. Dajem riječ odmah našem izvjestitelju Danielu Daltonu. Hvala, predsjednice. Što se tiče našeg e, mišljenja, htio sam da damo jasno mišljenje o tome kako će se to odraziti na potrošače. To sam pokušao učiniti na više načina. Prvo što se tiče e-trgovine, mislim da e, najvažniji način kroz koji građani osjećaju e-trgovinu je upravo taj. E, strategija jedinstvenog tržišta je tu bitna, ali bitna je strategija i izvan toga tržišta. Što se tiče kibersigurnosti i geoblokiranja, moramo imati strategiju. E-trgovina potiče rast industrije za tvrtke unutar Europske unije, a e, olakšanje toga na, u međunarodnoj trgovini se nije poboljšalo. E, vrlo često kada građani pokušaju nešto kupiti izvan Europske unije na web stranici, vrlo često se suočavaju e, sa time da dobivaju pismo od carinske uprave i pitaju ih jesu li nešto kupili u inozemstvo. E, e trgovina ne bi se trebala temeljiti na ovakvim osnovama. Evo jednog primjera. Imam e, statistike iz Ujedinjene kraljevine. Mislim da je situacija slična u Europskoj uniji. Ako nešto uvezete, nešto kupujete kroz e-trgovinu i vi ste to onda uvezli, na primjer 135 funti je granica, to je 150 eura. U tom slučaju morat ćete platiti uvoznu carinu od 15 funti, 17 ili 18 eura. Dakle, e, kada netko ode u drugu državu i uveze e, robu, ima pravo uvesti 390 funti robe, 444 eura. Dakle, ne plaćaju nikakve carine, nego čak i ne moraju ništa eh, izjaviti, prijaviti na granici. Ako želimo da e-trgovina eh, uspije na svjetskoj razini, onda treba riješiti neke probleme koje sam ja pokušao pisati u ovom izvješću. Moramo to staviti na dnevni red Međunarodne trgovinske organizacije. Mislim da to ne treba činiti e, u, na unilateralni način. Mislim da trebamo općenito više gurati prema digitalnim e, uslugama i ukloniti necarinske prepreke. Neka su ključna područja, razvijanje regulativnih područja kao zaštitu potrošača koja je jako važna za rast e-trgovine, e-plaćanje i veća transparentnost u nekim područjima e, kao što su 3D ispis i povezana vozila. Ovo je važan dio naše agende za poboljšanje nediskriminacije e, kod korištenja online usluga. Što se tiče slobodnog protoka podataka, to je važno pitanje trenutno, to je u samom središtu moga rada. Moramo raditi na privatnosti podataka i to nije nešto o čemu ćemo pregovarati. E, kod lokalizacije podataka treba uzeti u obzir i e, sigurnost, ali što se tiče protoka podataka E, sigurnost može nekad skrivati protekcionizam, dakle moramo osigurati slobodni protok podataka. Ne bismo to trebali činiti u trgovinskim sporazumima, slažem se, ali mnogo bolji pristup bi bio zajamčiti slobodan protok podataka zaštitom visokih standarda zaštite podataka koje imamo u Europskoj uniji i tu trebamo uzeti u obzir sporazume sa različitim državama u svijetu. Na primjer imamo sporazum sa SAD-om, e, sada radimo na sporazumu s Japanom i moramo komisiju potaknuti na to da e, ponovno analizira sporazume s trećim zemljama u svijetu kako bismo zajamčili slobodan protok podataka, ali i zaštitu osobnih podataka. U budućnosti biti sporazumi o adekvatnosti se mogli izmijeniti E, u sklopu e, opsežnog sporazuma o slobodnoj trgovini. Što se tiče necarinskih prepreka, e, iz moje analize proizlazi da ponekad imamo i protekcionističke interese koji se pojavljuju, ali sve ovisi o tome također o ciljevima javne politike. To je vrlo važno u pogledu necarinskih prepreka. Na razini Međunarodne trgovinske organizacije moramo poraditi na tome da se sa širokim konsenzusom eliminiraju necarinske prepreke i to se mora postići na globalnoj razini. Sa pozitivnom strategijom za digitalnu trgovinu siguran sam da možemo E, oblikovati 21. stoljeće i trgovinu u tom stoljeću na način koji će biti pogodan za potrošače. Pozdravljam e, suradnju sa izvjestiteljima u Sjeni i očekujem e, kvalitetno, kvalitetan rad na ovom dosjeu. Hvala. A sada za pučane izvjestitelj u Sjeni je gospodin Pospišil, međutim on nije ovdje. Ne znam želi li netko drugi uzeti riječ umjesto njega, dakle u ime socijalista i demokrata, dakle izvjestitelju u Sijeni također nije ovdje, nitko ne želi govoriti u njegovo ime. Onda gospodin Albrecht ima riječ u ime kluba zastupnika Zelenih. Hvala. Nadao sam se da će kolege biti s nama kad budemo razgovarali o ovom nacrtu. Drago mi je što vam se ja mogu vratiti. Ja sam jako zainteresiran u ono što je rekao gospodin Dalton o e, postupanju sa osobnim podacima i o trgovinskim pregovorima, ali općenito zainteresiran sam za trgovinu. Mi u Europskoj uniji ne želimo izgubiti E, naš utjecaj na naše trgovinske partnere i želimo zadržati visoku razinu zaštite podataka. Vjerujem da odluke o adekvatnosti na temelju naše nove uredbe će biti ključ za postizanje boljeg položaja i kad kažemo da je to najbolji mogući način koji možemo iskoristiti, onda moramo znati koje su naše mogućnosti za dobivanje što veći broj takvih odluka o adekvatnosti. Možda ne bismo trebali previše se koncentrirati na neke aspekte kao što je neopravdano nametanje naknada za lokalizaciju. Jer to bi bila trgovinska prepreka. Mislim da je legitimno pokušati se riješiti ovakvih e, odredbi koje ponekad nisu pravedne, ali moramo se fokusirati na nešto drugo i ne samo govoriti o slobodnom protoku podataka jer postoji jako puno zahtjeva vezano uz osobne podatke, ali postoje i druge situacije. Na primjer, autorsko pravo ili druga pitanja koja se mogu pojaviti. Dakle, ne bi bilo e, pametno samo reći treba postojati slobodan protok podataka, nego treba pregovarati o nekim standardima. Tako da e, možemo na uravnotežen način pristupiti pregovorima sa Intom i kako bismo uspjeli također zaštititi ovo pitanje koje je nama bitno, to su osobni podaci. Hvala. I još e, netko od zastupnika želi uzeti riječ? Ne, a onda dajem riječ komisiji. Izvolite. Hvala, dobar dan. Pozdravljam ovo izvješće o e, strategiji digitalne trgovine. Potvrđujem da smo već imali raspravu u odboru INTA i s naše strane potpuno dijelimo e, načela na kojima bi se trebali zgraditi strategije Europske unije. Mislimo da trebamo ažurirati naša trgovinska pravila koji trebaju odgovarati potrebama europskih operatora, odnosno subjekata, trebaju biti u skladu sa digitalnom revolucijom. A istovremeno moramo razmišljati o stvaranju prednosti za europske potrošače. S naše strane, sa strane komisije, već smo odgovorili na ovu potrebu na primjer kroz stvaranje poglavlja o trgovini u pregovorima sa Meksikom, već smo uključili važne odredbe, na primjer zabrana e, obaveznog koda, elektroničku prijenos. E, pokušali smo povećati povjerenje potrošača. To se odražava na naš unutarnji okvir koji je ambiciozni u odnosu na okvir bilo kojeg drugog trgovinskog partnera. Također imamo odredbe o regulatornoj suradnji koja bi mogla potaknuti raspravu o interoperabilnosti standarda. To su neka od pitanja koja su spomenuta u izvješću. Također, ako pogledate nedavni sporazum sa Japanom, možete primijetiti da je to dobro mjerilo u ovom području gdje imamo posebno eh, posvećeno poglavlje na e-trgovinu. Eh, i tu je odgovoreno na e, mnogo pitanja koja su bilo uključena u radni dokument. Htjela bih se osvrniti na jedno važno pitanje koje je već spomenuto danas, a to je protok podataka. Ovo je pitanje stvarno važno. Trenutno se vodi rasprava o tome u komisiji, o tome kako postići ravnotežu. S jedne strane, imate zabranu, odnosno opravdanje protoka podataka, a s druge strane trebate zadržati, i zaštititi prostor politike za reguliranje zaštite podataka. Jasno je da mi nećemo pregovarati o temeljnim pravima u trgovinskim sporazima, to je vrlo osjetljivo pitanje. Mi sada radimo na formulaciji u suradnji s Europskim parlamentom i ponovno tu je primjer nedavnog sporazuma sa Japanom koji pokazuje da imamo tu i odluke o adekvatnosti koje bi mogle odigrati jako pozitivnu ulogu u tom pogledu. Smatramo da je to također pitanje koje treba u izvješću jasno navesti i priznati. Općenito dajemo podršku ovom izvješću i čitavom nizu pitanja koja su ovdje spomenuta, uključujući u nacrtu mišljenja sugestije o pregovorima sa VTO-om u tom pogledu. Moram vam reći da je nedavno Europska unija dala prijedlog o e, online transakcijama. E, tu se uključuju razne odredbe kao što je E, zaštita potrošača od spama i e, ugovori. Ali mi smo tu razgovarali u e, skupini gdje je bilo 164 predstavnika iz različitih zemalja i ne želimo da se standardi spuštaju. Trebamo imati na umu da rasprave sa VTO-om su jako komplicirane i teške zato što imamo tamo zemlje u razvoju i bilo bi mi drago da se u ovom izvješću spomene upravo taj aspekt razvoja. E, za, zaključno mogu reći da podržavamo rad na ovom dokumentu i očekujemo kvalitetan rad i raspravu s vama. Hvala. Ne znam e, žele li, želi li izvjestitelj nešto dodati. Da, samo kratko. Jednostavno je pregovarati kad imate samo dva kluba prisutna. E, mislim da sve nije sporno, e, većina klubova se slaže. Htio bih odvoriti gospodinu Albertu, o ovim rasprav, stvarima smo već razgovarali i slažemo se. Ali kod osobnih podataka, to zapravo nije nadležnost tim koja moramo biti prilično oprezni. Ne smijemo izaći iz naše kruga nadležnosti. Znamo što je zaštita i znamo da je zaštita potrošača vezano zaštitu podataka, ali moramo biti vrlo oprezni kako ne bismo izišli iz vlastitih granica, ali slažem se s onim što je rekla komisija i ja se također veselim suradnji s njima. Hvala. Hvala. Rok za podnošenje amandmana je 6. rujna. Znači da možemo prijeći sada na sljedeću točku na dnevnom redu. to je razmatranje amandmana to je mišljenje o pristupu robe i usluga iz trećih zemalja unutarnjem tržištu javne nabave Europske unije i postupci kojima se podupiru pregovori o pristupu robe i usluga iz Europske unije tržištima javne nabave trećih zemalja. E, naslov je prilično dugačak, a sada dajem odmah riječ izvjestitelju gospodinu Štefanecu. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Europska komisija je usvojila svoj prvi prijedlog za ovu uredbu još u ožujku 2012. godine kako bi uspostavila takozvani međunarodni instrument javne nabave kako bi povećala snagu Europske unije u međunarodnim trgovinskim sporazumima kako bi se ostvario bolji pristup tržištu za europske gospodarske subjekte u trećim zemljama i njihovim javnim nabavama. Europski parlament je već usvojio amandmane na prijedlog u plenaru u siječnju 2014 2014. godine i predmet je vraćen odboru koji je odgovoran za dalja razmatranja. E, unatoč tome vijeće je bilo podijeljeno po ovom prijedlogu. Jednak broj država članica su bile kritične u odnosu na prijedlog ili su izrazile opću potporu prijedlogu vijeća. Još uvijek nije djelovalo i stoga se parlament uključio u trijalog, pregovore u okviru trijaloga. Ovaj nacrt mišljenja uključuje amandmane koje je usvojio odbor IMKO već u listopadu 2013. E, godine o odredbama koje su zadržane u izmijenjenom prijedlogu komisije e, s time da IMKO ima ekskluzivnu ili podijeljenu nadležnost. Također e, Neke izmjene su preuzete iz e, novog predloga komisije iz 2016. godine. Jučer smo držali sastanak sa izvjestiteljima u Sijeni i zamolio sam, odnosno informirao sam svakoga o mom zahtjevu da se povuku svi amandmani koji se ne tiču nadležnosti odbora IMKO i mi ćemo raditi na kompromisnim amandmanima u okviru naše nadležnosti, posebice što se tiče zaštite okoliša i e, socijalnih pitanja, odnosno pitanja tržišta rada. Hvala izvjestitelju i ja mislim da bismo trebali pokazati dobrim primjerom da se možemo ograničiti upravo na našu nadležnost. Zahvaljujem vam na tome i sada dajem riječ Marije Grapini koja je izvjestitelj za SND. Željela bih zahvaliti izvjestitelju gospodinu Štefanecu. Kao što je rekao, jučer smo držali sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni. I mislim da u velikoj mjeri e, smo uspjeli stvariti konsenzus. Na tom sastanku izvjestitelja u Sjeni govorilo se o nizu amandmana koji su podneseni i složili smo se sa idejom da zadržimo naše naš djelokrug nadležnosti. SND je podnio 16 amandmana. Amandmana 23 i 75 mislimo da bi i dalje trebali biti uključeni u kompromis. Uzimajući obzir povijest ovog izvješća, željela bih naglasiti zašto nam je potrebno ovo izvješće. I slično pitanje sam postavila estonskom ministru koji je danas došao u naš odbor vezano uz ovaj novi instrument i zašto nam je on potreban. Europska unija će na ovaj način moći otvoriti tržišta za europska poduzeća kod ovakvih vrsta javne nabave. Na taj način ćemo moći prevladati određene mjere protekcionizma koje su na snazi u nekim državama članicama. Dakle, bilo bi dobro da se riješimo tih protekcionističkih mjera i dobro bi bilo za Europsku uniju da sudjeluje i postane dijelom velikog posla, velikih prilika za trgovinu i obrtaj u situacijama u kojima ta tržišta nisu otvorena država članicama EU-a. Jer imamo uredbu, ali zapravo nemamo mogućnosti za europska poduzeća da se nadmeću na tim javnim nabavama. Stoga moramo usvojiti to zakonodavstvo i moramo naglasiti da ovdje ne govorimo o protekcionizmu, već govorimo o pravednom tržišnom natjecanju, reciprocitetu za javnu nabavu koja nije obuhvaćena sporazumima GATT ili nekim drugim sporazumima. Dakle, moramo razumjeti da otvaranje tržišta izvan EU za europska poduzeća će poboljšati gospodarski rast i otvoriti nova radna mjesta. Stoga ja podržavam ovo izvješće i nadam se da ćemo se moći usuglasiti sa drugim političkim klubovima kako bismo mogli napredovati. Iako smo na vijeću e, došli do određenog zastoja. Moramo razgovarati sa državama članicama. Putovala sam u neke države članice sa, u misijama ovog odbora i čini mi se da je jako bitno sve dobro prenijeti, komunicirati moramo raditi na otvoren i transparentan način. Ako postoje zemlje koje su protiv ovih mjera, onda moramo upravo u tim zemljama lobirati, razgovarati s njima. Ne radi se o protekcionizmu, već o otvaranju tržišta i postojanju pravednog, moralnog tržišnog natjecanja, tako da imamo pravu ravnotežu između poduzeća na unutarnjem tržištu i da postoji razmjernost, reciprocitet reciprocitet za europska poduzeća koja žele eh, se nadmetati izvan tržišta EU-a. Hvala. I sada izvjestiteljica u sjeni za EKR eh, e Emma McClarkin. Hvala lijepa i zahvaljujem kolegama. Vodili smo plodonosan razgovor na sastanku izvjestitelja u sjeni jučer. EKR pozdravlja amandmane koje su podnijeli drugi klubovi. Nadam se da ćemo moći na pozitivan način nastaviti naš rad, no mi smo jasno rekli EKR se slaže sa ciljem povećanja pristupa tržištima trećih zemalja za europske gospodarske subjekte, posebice male i srednje poduzetnike, no i dalje vjerujemo da bi najbolji način e, da se to učini bi bilo putem e, sporazuma o slobodnoj trgovini, a ne ovakvim prijedlogom, odnosno ovakvim instrumentom. Mi uvažavamo to što komisija naglašava da ne postoji potencijali za zatvaranje europskog tržišta i da određene zabrinutosti vezano uz mjere koje se predlažu u ovom prijedlogu. Te mjere bi se primjenjivale e, na e, javne nabave u trećim zemljama e, u vezi kojih komisija će odlučiti da će se te mjere primjenjivati. To je opisan presedan u smislu ograničavanja potencijala rasta i mogli bi ovakva vrsta politike i ovaj, ova vrsta instrumenta je iznimno manjkava. Ako ćemo stvarati prepreke u odnosu na treće zemlje, moramo očekivati mjere odmazde i one će učiniti isto. Ove mjere još uvijek omogućuju trećim zemljama da primjenjuju protekcionističke mjere E, protiv naših e, vlastitih malih i srednjih poduzeća. Mi upravo njima želimo omogućiti pristup tržištu, a ne uvoditi politike koje će bi to mogle e, značajno ograničiti. Naš protekcionizam će prouzročiti daljnji dodatni protekcionizam i možemo i morat, možemo očekivati retroaktivne mjere i morat ćemo se povući u odnosu na ono što smo stvarili do sada. Moramo predvoditi vlastitim primjerom. Vidimo da se ovaj prijedlog može poboljšati, no u duhu kompromisa EKR će raditi na daljem napretku. Mi podržavamo izvjestitelja u tome da naglašavamo nadležnost našeg odbora i isključujemo one amandmane koji zadiru u nadležnost odbora IMKO. To se mora poštovati ako želimo i dalje surađivati. Ne možemo podržati amandmane koji pozivaju komisiju da procijeni legitimitet e, primijenjenih restrikcija u javnoj nabavi. Nije na njima da to rade i nadalje ne podržavamo amandmane koji uvode e, europski zakon, jer bi to dodatno dovelo u pitanje tržišno natjecanje i uvelo nove protekcionističke mjere EKR će i dalje surađivati sa drugim klubovima, no moramo omogućiti malim i srednjim poduzetnicima pristup novim tržištima. Ovaj prijedlog to ne omogućuje i ne podnosi se u pravi trenutak. Hvala Ema i za Alde Dita. Hvala gospođo predsjednice. Ja bih željela zahvaliti izvjestitelju na njegovom radu, no moram reći da kada sam pogledala amandmane, nemam, ne, mogu reći da sam uspjela pronaći ikakav zajednički jezik sa izvjestiteljima. Neki amandmani opravdavaju protekcionizam i to i u ime država članica i država koje nisu članice u Moj klub to ne može podržati. Mi vjerujemo u slobodnu trgovinu, mi vjerujemo u suzbijanje protekcionizma i kao što je to već rekao reklo estonsko predsjedništvo, moramo se suzbijati protekcionizam ne samo unutar EU-a, već i na međunarodnoj razini. I zatvaranje vrata će proizročiti samo još više zatvorenih vrata na drugoj strani i na posljedku će naškoditi nama, europskom gospodarstvu, europskim poduzećima i europskim malim i srednjim poduzećima. Neki drugi amandmani su smjereni na uvjete zaštite okoliša koji nisu uopće vezani uz cilj ovog instrumenta. Iako se ne slažemo s tim instrumentom, moramo poštovati njegovu logiku. Ovi amandmani to ne čine. Oni su već uključeni u stajalište Europskog parlamenta u prvom prijedlogu. Ništa od toga ne mijenja naše stajalište. Podržavam e, izvjestitelja pri tome da ostaje na nadležnosti ovog odbora. Drugi amandmani spominju uvodne izjave i E, zapravo žele izmijeniti definicije koje već postoje u direktivi o javnim nabavama i koncesijama EU-a. Nema smisla mijenjati te definicije samo u svrhu ovog instrumenta. Moj klub podržava amandmane izvjestitelja, no sve u svemu ne vidim nikakav način napredovanja u smislu kompromisnih amandmana u većini slučajeva, stoga bih radije predložila da izvjestitelj predloži da glasujemo o amandmanima skupno. Potvrdit ću ono što sam već rekla. Moj klub će glasovati za odbijanje ovog prijedloga, što, jer taj prijedlog stvara dodatne probleme umjesto da ih rješava. Nadam se da će komisija povući ovaj prijedlog. Prva inačica nije bila prihvatljiva vijeću, niti meni, i ne vidim da će ovaj izmijenjeni prijedlog i amandmani to promijeniti. Obzirom da ne vidim ni druge izvjestitelje u sjeni, niti danja javljanja za riječ, predlažem da ponovno damo riječ izvjestitelju. Ispričavam se. Komisija bi željela nešto reći. gospodin Jean-Mif iz komisije. Hvala što ste mi dali priliku da reagiram kratko. Tijekom posljednjeg sastanka IMCO imao sam priliku već naglasiti potrebu za međunarodnim instrumentom koji bi osnažio snagu EU u međunarodnim pregovorima. Kao što znate, javna nabava EU-a je otvorena po zadanim postavkama i a, a, europska poduzeća su suočena sa e, protekcionističkim mjerama u mnogim zemljama kao što su SAD, Indija, Kina, Brazil, koje su naši glavni trgovinski partneri izvan EU-a i ne smijemo dopustiti našim trgovinskim partnerima da diskriminiraju europska poduzeća, obzirom da je naše tržište otvoreno stranoj konkurenciji. Stoga pozdravljamo nadležnosti i razmišljanja u ovom odboru i u odboru ITRA. E, mi bismo željeli razgovarati o kompromisnim amandmanima koji su elaborirani. Mi bismo pozdravili svaku konstruktivnu izmenu i amandman koji bi razjasnili područje primjene prijedloga komisije i provedbu instrumenta posebice na području koncesija, odnosno u odnosu na carinski zakonik. I mi smo pripremni upustiti se u pregovore sa parlamentom o popisu javnih naručitelja koji bi morali eh, primjenjivati mehanizam za prilagodbu cijena, no to mora biti sukladno sa ciljevima zajedničke trgovinske politike i unutarnjeg tržišta. Ima niz amandmana koji su podneseni, a koji se tiču promicanja socijalnih održivih ekoloških mjera u području međunarodne javne nabave. Možemo reći da komisija se slaže sa tim ciljem promicanja takvih standarda. To smo dokazali i u našoj direktivi o javnoj nabavi. I ovdje smo pripremni razgovarati o tome sa parlamentom i sa vijećem. Upravo o toj temi. Dakle, mi smatramo da je ovaj prijedlog iznimno važan i ohrabruju nas zaključci posljednjeg Europskog vijeća koje je pozvalo komisiju vijeće da produbi raspravu o tome kako možemo najaviti reciprocitet u području javne nabave. Nadamo se da će to potaknuti e, dodatne rasprave i u vijeću i da ćemo stvariti značajan napredak i u pregovorima i sa vijećem i sa parlamentom. Veselimo se kompromisnim amandmanima koji su u pripremi i pokušat ćemo razgovarati sa zastupnicima parlamenta kako bi se poboljšao prijedlog komisije. Hvala i sada izvjestitelj, gospodin Štefanec. Hvala, gospođo predsjednice. Znamo da je povijest ovog dosija vrlo zanimljiva i svjesni smo činjenice da postoje različita stajališta različitih klubova, no ja ću ipak pokušati doći do kompromisa, do zajedničkog jezika i drago mi je da gotovo svi su javili da su spremni pokušati doći do zajedničkog cilja pa i ja ću stoga učiniti sve što je moje moći da dođemo do kompromisa i kako bismo nastavili rad na ovom dosjeu. Hvala lijepo i mnogo sreće pritom. 25. rujna ćemo glasovati o ovom dosjeu u našem odboru. To znači da sada imamo više vremena za našu sljedeću raspravu, a to je vrlo važna rasprava. To je tematska rasprava o, e, o protupožarnim mjerama i sigurnosti. E, svi znamo zašto moramo razgovarati o toj temi. To je vrlo važna tema. Nakon velikog požara u, u e, Nebuderu u Londonu došlo je do razmjene gledišta s Europskom komisijom i Europska komisija želi razgovarati o uredbi za e, protopožarnu zaštitu. To je vrlo važno i u odnosu na kako se to sve odnosi na protupožarnu sigurnost. I sve to uključuje pregled inicijativa komisije koja je poduzela u ovom pitanju. Ketrin, hvala ti na tome što si uvrstila tu temu u dnevni red. Koje, ta tema je vrlo bitna za nas kao suzakonodavce, jer građani to očekuju od nas i to je način približavanja Europske unije građanima. Ketrin, stoga ti rado prepuštam riječ. Hvala. Hvala gospođo predsjedateljice i hvala na tome što ste podržali ovu inicijativu. Mislim da smo svi sa užasom pratili ono što se događalo u Londonu i mnoga su pitanja postavljena u vezi sa protupožarnom sigurnošću i građevinskim proizvodima. A ovaj odbor upravo ima nadležnost u ovom području. I u tom smislu mislim da trebamo promisliti i vidjeti što možemo poduzeti. Evo, želim biti jasna. Uredba ne određuje zahtjeve za proizvode u građevini, nego iznosi i uskraćene propise o tome kako proizvoditi te proizvode u smislu njihovih karakteristika i upotrebe. Zemlje članice su nadležne u području sigurnosti i kada je riječ o energetskim zahtjevima koje se odnose na građevinarske proizvode. Evo samo nekoliko pitanja koja su se postavila ne samo u vezi sa reformom uredbe, nego se je u tijeku i rasprava o pitanju fasada. Znam da je to jedno od pitanja koje je postavljeno u vezi sa požarom eh, Tonja Grenfell u Londonu. Eh, znam da ćemo čuti dalje informacije o tome, ali pitanje eh, informacije o fasadama i njihom postavljanju na zgrade pa tu treba napomenuti da u nekim zemljama postoje jasna pravila o tome kako se fasade primjenjuju na e, visoke zgrade i to je nacionalna regulativa, to nije u nadležnosti Europske unije, ali e, o tome treba promisliti i naučiti nešto više iz dobrih praksi. Imamo i ti e, pitanja u vezi sa protupožarnom sigurnošću. Nemamo strategije u tom području od 1986. mislim i to je nešto na čemu možemo raditi. Nije to pitanje samo uredbe, nego jedno šire pitanje protupožarne strategije. A ono što je vezano za uredbu jest pitanje e, toksičnosti materijala. To je e, problem koji zahtjeva složeno rješenje i to neće biti lako. E, je međunarodni standardi o toksičnosti i neka ispitivanja koja se tu primjenjuju i mogli bismo mi to postaviti na europskoj razini. Dakle, čitav niz pitanja e, koji je pravac reforme uredbe, koji su problemi u vezi sa toksičnošću materijala, možemo li imati bolje odredbe o tome što se događa sa fasadama i također postoji općenitije pitanje pristupa protupožarnoj sigurnosti u budućnosti. Naravno, treba uvijek nastojati uspostaviti ravnotežu između nadležnosti zemalja članica i razmjene najbolje prakse i suradnje. Europska unija tu može dodati stvoriti dodanu vrijednost i možemo učiti jedni od drugih. Ovaj program danas je dobar početak. Imat ćemo raspravu o tome o plenarnoj 13. rujna. Dakle, molim vas da se to pribilježite u 15 sati. To je sada na dnevnom redu za Strasbourg. I molim vas da budete tamo. Danas imamo ovdje i predstavnike komisije, ali to je pitanje koje se tiče zemalja članica i toga smo ga i postavili u razgovoru sa estonskim predsjedništvom rekli smo Estoncima jutros da je to nešto što i zemlje članice trebaju uzeti u obzir i trebaju iznaći načine kako bolje surađivati. Nadam se da je to dobro polazište za raspravu, a u budućnosti je to pitanje na koje ćemo se stalno vraćati, zato jer je to u interesu naših građana, a mi snosimo određenu odgovornost kroz ovu uredbu i stoga trebamo razmotriti neka pitanja koja su nama postavljena, na koja su nam građani ukazali. Evo, ovo je dobro polazište i drago mi je što je komisija ovdje, a u budućnosti ću zamoliti i esensko predsjedništvo da, da neke prijedloge u tom smarcu. Hvala. A dakle, prvo dajem riječ komisiji gospođa Fulvija Rafaeli i DJ Echo. Izvolite. Hvala gospođo predsjednice, hvala gospođi Tyler na uvrštavanju ove teme na dnevni red. Nakon strašnih događaja u Londonu, protopožarna sigurnost zgrada je pitanje o kojem se mnogo razgovara. Ja vas želim izvijestiti o našem e, pristupu i o tome kako je stanje s u vezi u Europskoj uniji i u zemljama članicama i o kojim koracima je već e, komisija poduzela i što namjeravamo dalje učiniti kako bismo riješili ovo važno pitanje. Sukladno stojećim odredbama ugovora o Europskoj uniji, Europska unija nema isključivo nadležnost e, za E, sigurnost građana u zgradama. Neporecivo je da Postoje razlike u klimatskim i zemljopisnim prilikama, a također i u e, zgradarskoj tradiciji e, između zemalja članica kada je riječ o seizmičnosti ili upotrebi materijala poput drva ili kamena. I zbog toga građevinarstvo je predmet koji bolje uređuju zemlje članice i do današnjeg dana komisija nije došla ni do kakvog e, dokaza da nacionalne odredbe ne zadovoljavaju standarde. U posljednjih nekoliko godina potreba za energetskim učinkovitim zgradama i za adaptaciju starih zgrada novim potrebama se značajno povećala i dovela je do velikih e, raspona proizvoda koji se nude na tržištu. Dva europska zakonodavna akta su tu relevantna i često se spominju u e, različitim priopćenjima za tisak nakon katastrofe u Londonu, dakle uredba o građevinskim proizvodima i o energetskoj učinkovitosti zgrada rada. E, kao prvo, e, uredba o građevinskim proizvodima, takozvani CPR. E, sadašnje odredbe su 2011. zamijenile postojeću direktivu, odnosno prethodno postojeću direktivu. Pravna osnova je članak 114. ugovora, a cilj uredbe je pročistiti jedinstveno tržište za građevinske proizvode određivanjem zajedničkih pravila o učinkovitosti i procjeni učinkovitosti i deklaraciji na građevinskim proizvodima. Zbog toga zemlje članice imaju ovlasti uređivati sigurnost grada na njihovom teritoriju određivanjem zahtjeva za učinkovitost proizvoda koji se primjenjuju u zgradama kada i ako to smatraju prikladnim. Dakle, zemlje članice i njihova nadležna tijela odlučuju hoće li se koristiti samo nezapaljivi premazi za podove u bolnicama ili u zračnim lukama. Standardi koji su razvijeni sukladno uredbi samo određuju kako se može ocijeniti e, učinkovitost proizvoda i kako se o njoj izvješćuje. Dopustite mi samo da ukratko razjasnim jedan e, vrlo uobičajen nesporazum u vezi sa građevinskim proizvodima. Građevinski proizvodi imaju oznaku CE, ali ta oznaka ne znači da se taj proizvod može upotrebiti u svim građevinskim radovima u, u Europskoj uniji. Ta oznaka na građevinskom proizvodu znači samo da je proizvođač tog proizvoda deklarirao njegovu učinkovitost na temelju posvećih europskih normi. To ne znači da e, zgrada gdje je taj proizvod primijenjen je sigurna. To uređuje nacionalni zakon o zgradarstvu u svakoj zemlji članici. od onih e, proizvoda koji nose tu oznaku, oni koji e, zadovoljavaju e, samo projekt zgrade i sve standarde zakona o zgradarstvu mogu se koristiti u projektu. To je značajna razlika između CPR-a i ostalog zakonodavstva u skladu sa novim pravnim okvirom, kao što je to recimo i nova direktiva o strojevima. Sukladno CPR-u imamo pet aspekata učinkovitosti građevinskih proizvoda i e, njihove protubožene zaštite, dakle reakcija na e, vatru tog proizvoda, otpornost na vatru i također otpornost na vatru proizvoda za pokrivanje krovova. Dakle, to određuje razrede i učinkovitosti i metode ispitivanja građevinskih proizvoda. Protupožarna učinkovitost koja nije obuhvaćena europskim e, zakonodavstvom jest e, e, toksičnost od dima i također E, komisija i njezine službe su krajem 2016. godine naručile izradu studije u vezi sa ova dva protupožana aspekta. Prva studija o toksičnosti dima e, razmatra potrebu da se uredbom uredi također i toksičnog dima zapaljenog građevinskog proizvoda. Do danas komisija ne raspolaže dokazima da su zemlje članice već donijele propise u tom smislu preliminarni rezultati ove neovisne studije o toksičnosti dima kod zapaljenih e, građevinskih proizvoda postavlja pitanja o, nedostacima u takvom zakonodavnom okviru jer je cilj osigurati sigurnost e, stambenih zgrada, recimo preventivnim mjerama poput protupožarnih alarma ili sigurnosnih izlaza. To je potkrepljeno nalazima prema kojima E, se e, smrt u požaru češće vezuje za udisanje e, dima od drugih zapaljenih elemenata u zgradi nego dima od građevinskih proizvoda. Komisija će razmotriti rezultate studije u konačnici u jesen i naravno doneće odluku s time u skladu. Druga studija koju smo također naručili 2016. godine bavi se razredom europskog pristupa za procjenu E, otpornosti na požar fasada, a polazište te studije je pristup koji uključuje ne samo e, ispite na, e, u velikoj mjeri, nego i manje ispite. Zašto ne samo velike ispiti? Zemlje članice koje imaju veliki udio na tom tržištu koriste se manjim ispitivanjima i proizvođači nisu uvjereni u neprikladnost tog e, pristupa. Osim toga, sigurnost od prožara ne e, zavise samo od dimenzija fasade i e, katastrofa sa turnjem Greenfield e, se dogodila u zemlji u kojoj je primijenila te e, testove za velike fasade. Početkom jeseni komisija će raspraviti sa svim zemljama članicama o važnosti zadržavanja metodologije ispitivanja manjih fasada u našem pristupu ali nakon ove katastrofe naši zakonodavci su spremni prijeći samo na ispitivanje velikih fasada. E, rezultati ove studije koje sam e, spomenula poslužit će i komisiji i zemljama članicama i njihovim nadležnim tijelima koji se brinu za sigurnost e, stambenih zgrada. Drugi zakonodavni akt o kojem se na veliko raspravlja nakon katastrofe je energetska učinkovitost zgrada, odnosno direktiva o tome. Ona zahtjeva da u nacionalnom e, zakonu o zgradarstvu zemlje članice zacrtaju minimalne zahtjeve za e, termičku izolaciju zgrada, primjerice e, solarije i e, zidova i također za sustave hlađenja i grijanja u zgradama i to je jedini element na koji utječe ta direktiva u zakonu o zgradarstvu. Direktiva ne postavlja zahtjeve koji se tiču učinkovitosti građevinskih materijala ili o protupožarnim e, propisima u zgradama. Zbog toga direktiva nema učinka na otpornost fasada na požar. Kada je riječ o izolacijskim materijalima, propisi o e, građevinarstvu su predmet subsidijarnosti i zemlje članice donose vlastite propise o tim proizvodima i direktiva se ne bavi debljinom e, izolacije koja se primjenjuje. Osim toga imamo općiniti okvir o energetskoj učinkovitosti koji određuje da direktiva nema nikakvu prednost nad nacionalnim zahtjevima koje se odnose na zdravlje i sigurnost. Jesu li potrebne dodane mjere na europskoj razini za građevinske materijale kako bismo se suočili sa povećanom opasnošću od požara zbog upotrebe organskih materijala u zgradama? Kao što znate, uredba o protupožarnoj sigurnosti e, je nešto čime se bave zemlje članice i to je u njihovoj nadležnosti i kao što e, znate, u ovom trenutku nema e, nikakvih dokaza da nije to učinkovito riješeno na nacionalnoj razini. I još ne raspolažemo točnim detaljima o tijeku događaja o Donju Greenfield, no u ovom e, trenutku taj, e, znamo da je taj požar postavio pitanja u vezi sa protupožarnom sigurnošću unutrašnjosti zgrada i o e, vanjskoj toplinskoj izolaciji zgrada. Ta pitanja svakako predstavljaju važne izazove tijelima zemalja članice i na njih treba odgovoriti na način koji se temelji na znanju zemlje članice se suočene sa teškim izazovima iz sljedećih razloga. Dakle, protupožarna sigurnost u zgradama ne određuje se samo odabirom materijalima, ima i drugih čimbenika koji su tu igri, odnosno projektiranje zgrada, zatim e, prikladno održavanje protupožarnih alarma i ostalih sustava zaštite od požara, lokacija zgrade i također drugi e, okolišni čimbenici i čitav niz ostalih čimbenika. Drugo, žrtve od požara su u opadanju u Europskoj uniji za 16% u posljednjih 30 godina. Treći element, istina je da e, najveći broj smrti usred požara u zgradama prouzročen je udisanjem torovnih plinova, ali također u ranoj fazi e, požara kada su ljudi još u mogućnosti pobjeći, e, projekt zgrade i fasada imaju važnu ulogu. No, naravno, projektiranje fasada je pitanje od zemalja članica i komisija je spremna poduprijeti zemlje članice u provođenju njihovih analiza i spremni smo uspostaviti platformu za e, poticanje razmjene informacije između nadležnih tijela zemalja članica i svih dionika, što će im omogućiti da izvuče izvuče, izvuku pouke iz e, postojećih praksi u vezi sa sigurnošću zgrada i e, protupožarnim e, aktivnostima. Mi smatramo da će to povećati sposobnosti nacionalnih tijela zemalja članica u zadovoljavanju njihovih zadaća i u prikupljanju saznanja prednosti i nedostataka o obliku zakonskog uređenja za koje se odluče. Hvala na ovim iscrpnim informacijama. A sada ću zamoliti zastupnike koji žele uzeti riječ da e, postave pitanja komisiji. Andras Švab ima riječ. E, Ova tema nam je iznimno važna i zahvaljujem kolegici e, koja nas je suočila sa tom temom i želim zahvaliti komisiji na ovako uravnoteženoj prezentaciji. Ipak želio bih reći dva vrlo važna elementa. Kao prvo, bitno je da nakon ove nesreće u Londonu točno preispitamo da li se poštuju e, sigurnosni građevinski propisi i da li postoje neke manjkavosti koje bi mogle biti razlogom e, za nekvalitetno nekvalitetnu izgradnju zgrada i koji je zapravo bio pravi uzrok požaru u Londonu. Mislim da je taj postupak preispitivanja još nije završen. Nikome nećemo napraviti uslugu ako na temelju nekih nepotvrđenih informacija i glasina donosimo zaključke. Moramo sve provjeravati, čisto raditi i ja jesam za to da preispitamo te građanske propise i nakon toga vidimo koje ćemo zaključke moći izvući. Zatražio sam informacije o tome na koji način ta vrsta zgrada e, mora se zaštititi u Njemačkoj od 22 metara visine se primjenjuju odredbe da oplata zgrada se ne smije e, sastojati od zapaljivih materijala. To su nacionalni propisi, ali oni naravno su na snazi ono, te, te iste propise mogu uvesti i druge države članice. Postoje neki drugi propisi, neću ih sada sve čitati, ali već samo na temelju toga što sam malo pregledao te propise, bezuvjetno sam mogao zaključiti da je taj uzrok nije bio vezan uz izolaciju zgrada, već e, uz na primjenu materijala kod oplata. Da se nije dogodila ova grozna nesreća kod e, nebodara Greenfeld, U neovisno o tome bi svima, svi bi znali da postoji vrlo oštro tržišno natjecanje između različitih proizvođača izolacijskih materijala u Europi, no to sad ne smije rezultirati time da zbog požara u Londonu e, određeni proizvođači budu dovedeni, budu dovedeni u povoljniji položaj dok se ne utvrde činjenice. Moramo provjeriti činjenice i kada ćemo znati koje su stvarne činjenice, onda možemo izvoditi zaključke, a ne obrnuto. No, mislim da smo svi suglasni oko toga i stoga se, e, sam jako zainteresiran za dalju raspravu. Zahvaljujem. Thank you very Hvala. Kristel Šaldemoze ima riječ. Hvala. Zahvaljujem gospođi Štajler zato što nam je omogućila ovu raspravu. Jako je važno shvatiti možemo li nešto naučiti od ovog teškog događaja u Londonu. Zahvaljujem komisiji koja nam je predstavila jako podrobno ova pravila ili nedostatak pravila u pogledu poduzimanja nečega na europskoj razini, zato što se radi stvarno o europskom pitanju. Imam dva komentara. Prvo, ja sam zastupnica Europskog parlamenta već deset godina. Vrlo često sam razgovarala sa vatrogascima iz cijele Europe koji bi htjeli da više činemo na europskoj razini kako bismo zaštitili njihove radne uvjete i njihov radni okoliš. I zato to trebamo uzeti u obzir. Najbolji način je govoriti o e, toksičnosti s kojima se suočavaju vatrogasci na radnom mjestu. Drago mi je što je komisija spomenula ove testove toksičnosti dima zato što je važno da e, kad e, vatrogasci kažu da trebamo više učiniti da bismo ih zaštitili, mi ih moramo stvarno saslušati. Još nešto želim spomenuti. Sigurno je da je to pitanje država članica, a to je e, sigurnost od požara. Ali tu postoje i građani koji su zabrinuti i žele bolje praćenje i bolje određivanje mjerila o tome kako države članice u upravljanju zaštitom od požara. Ako živite u visokoj zgradi u Europi, želite saznati koja je razina e, sigurnosti zaštite od požara u vlastitoj zemlji. Mi moramo pomoći tim e, ljudima koji žele doći do takvih informacija kako bi mogli usporediti standarde u različitim državama članicama u tom pogledu. Znam da komisija već radi na tomu i to je pozitivno, ali možemo učiniti i nešto više e, kad se radi o omogućivanju državama članicama da razmijene iskustva. Građani međutim bi trebali vršiti pritisak na lokalne i nacionalne političare. Oni žele znati za dobre iskustva i drugih država. Potpuno priznajem da to nije samo europsko, europskoj nadležnosti, ali vjerujem da bi Europska unija nam mogla pomoći u tomu da dijelimo znanje kako bismo bolje znali što ne funkcionira. Moramo i znati kako izbjeći ovakve katastrofe kao ona koja se dogodila u Londonu pred nekoliko tjedana. Hvala. Dan Velson, izvolite. Hvala predsjednice. Zahvaljujem Ketrin koja je predložila da ostavimo na dnevni red i ako je važno da raspravljamo o tom pitanju. Mislim da je prerano sada kako bismo mogli reći da znamo sve i da znamo točno zašto je došlo do katastrofe u Grenfelu koja je bila toliko teška. Komisija je spomenula smanjenje od 60% eh, broju smrti u požaru, ali kad vidimo ovakav događaj kao u Grenfellu, onda možemo stvarno prihvatiti to što nam građani kažu da to nije u redu. Ovdje mi imamo ograničenu ulogu. To je pitanje za države članice. Ako sam dobro shvatio, oplata koja je korištena u Grenfelu zabranjena je u Njemačkoj i drugim državama članicama, a trebala je biti zabranjena i u Jedinoj kraljevini, ali to još nije sigurno. Dakle, tu su problemi u provedbi, a Europska unija tu može nešto učiniti, ali možemo pomoći. Tu su i neka pitanja vezana uz toksičnost ali u ovom slučaju je jasno da je oplata sama po sebi doprinjela širenju požara i on je mm, imao teže posljedice nego što je trebao imati. Tu nije samo toksičnost pitanje, jasno je da je ona težak, najopasniji element u takvim slučajevima. Dakle, imamo dva pitanja za komisiju općenito gledano. Prvo, postoje li neke najbolje prakse u projektiranju zgrada na europskoj razini za e, postizanje viših standarda Europskoj uniji? Jer tu se radi e, sa, tu se radi o projektiranju zgrada e, koje treba obuhvaćati i protupožarnu zaštitu. I još jedno pitanje. Koliko vremena mislite da treba za provedbu ispit dostupnih metoda u ovom slučaju u pogledu toksičnosti materijala, a to je područje na kojem smo već radili u prošlosti. Hvala i hvala još jednom što ste ovo pitanje stavili na dnevni red. Hvala. Želi li koji drugi zastupnik možda uzeti riječ? Ne. Ja sam htjela postaviti jedno pitanje. I i htjela sam zahvaliti Ketrin koja je sugerirala da stavimo ovu točku na dnevni red. Dajem riječ sada predstavniku, odnosno predstavnici komisije koja će odgovoriti na pitanja. Hvala na ovim pitanjima. Potpuno se slažem s time da čak i jedan smrtni slučaj zbog požara je previše E, i smanjenje broja smrtnih slučajeva nije samo po sebi e, pohvalno i dovoljan rezultat. E, treba najbolje prakse u državama članicama spominjati i to bi moglo pomoći u rješavanju trenutne situacije. Komisija je spremna stvoriti platformu. Vjerojatno ćemo se morati posavjetovati s predsjedništvom, zato što je to stvarno pitanje za države članice, ali ovo je svakako područje u kojemu želimo biti aktivni i pomoći rješavanju ovog problema. Što se tiče dvaju pitanja, mogu reći da trenutno nemamo nikakvih informacija o ovakvim dokumentima na europskoj razini ali to je jedna od opcija koju bismo mogli razmotriti na temelju najboljih praksi. Ako postoji potreba za definiranje zajedničkih referentnih dokumenata za sigurnost zaštite od požara, onda to treba uzeti u obzir. A što se tiče studija, pogotovo one o toksičnosti dima, kao što sam rekla, ta studija bi se trebala dovršiti na jesen a onda ćemo je proanalizirati, donijeti zaključke i vidjeti što bismo mogli poduzeti na temelju rezultata iste studije. Osim toga uzet ćemo u obzir mogućnost e, standarda za testiranje toksičnosti dima e, u e, području građevinskih materijala, a to E, ćemo vidjeti može li se uključiti u direktivu CPR. E, uredba se trenutno revidira i to je počelo mnogo prije ovo katastrofe i nije direktno vezano uz pitanja zaštite od požara. Mi ćemo e, sada pokrenuti procjenu učinka a i sva ostala pitanja će biti predmetom e, naše revizije u trenutku e, kad se budemo bavili ovom uredbom. Hvala. Ketrin, želiš li ti dati e, još posljednji komentar? Hvala komisiji, hvala kolegama. Govorilo se o fasadama. Mm, Postoji razlika između velikih i malih testiranja u državama članicama. Pitanje fasade je vrlo važno. Andrew je rekao da fasade se grade na drugačiji način u državama članicama. U Njemačkoj se određena vrsta fasade zabranjuje počeši određene visine zgrade E, dakle, zato platforma koju sugerirala komisija bila bi stvarno korisna jer bismo dijelili informacije najbolje prakse i mogli bismo bolje shvatiti neke fenomene. I onda bismo mogli usporediti različite propise o zaštiti od požara u državama članicama e, ponekad e, u nekim državama članicama e, je propisano da vatrogasci trebaju doći na lice mjesta samo u dvije minute nakon što e, se dojavi požar, a u drugim državama članicama taj rok je drugačiji. Dakle, trebamo ishvatiti koje su razlike između država članica i kako one postupaju u tom pogledu. Komisija je predložila tu platformu, ali svi znamo da države članice onda moraju da doprinos ovakvoj platformi. Tako da možda naš odbor može potaknuti jesensko predsjedništvo i zamoliti ih e, da e, po svojoj prilici e, potaknu države članice da sudjeluju u ovakvoj platformi. Gospođa Šaldemoze je rekla nešto vrlo važno o toksičnosti i rekla je da su naši vatrogasci sjajni u 28 država članica marljivo rade i oni u slučaju Grenfell oni su došli do četvrtog kata i odjednom se razvio požar ovakvih razmjera kakve nikad nisu vidjeli prije. kad mali požar izbije, onda se može vrlo brzo proširiti i vatrogasci koji su to doživjeli e, stvarno se pitam što imaju za reći, mogu li nam opisati možda koliko se brzo širi vatra. E, pitanje je kako ćemo u budućnosti podržavati naše vatrogasce, ali Kristel je rekla da mnogi vatrogasci imaju i zdravstvene probleme i moramo razmišljati i o tome jer možemo nešto učiniti u vezi sa tok toksičnošću. Jer mi imamo odgovornost za to kako se to mjeri i koji standardi postoje za sprečavanje toga. Eh, sad ću staviti na stranu reviziju uredbe o građevinskim materijalima, ali mislim da možda griješim, ali 86. godine eh, smo već započeli s radom na tomu. Sad treba napredovati. Zahvaljujem komisiji na predlogu za tu platformu. To je odlična polazna točka ali moramo vršiti pritisak na države članice kroz komisiju e, zato što vidimo da građani i države članice e, žele veću sigurnost i moramo dijeliti informacije u tu svrhu. Hvala, Katrin. Mislim da stvarno možemo reći kako je ova točka na dnevnom redu već dala veliki doprinos stvaranju ovakve platforme i sigurna sam da će se ona proširiti na sve države članice. Zahvaljujem komisiji e, što je bila danas na ovom sastanku. Time smo došli do kraja našeg današnjeg sastanka. Sljedeći sastanak bit će sutra u 9.30. Imat ćemo glasovanje, a nakon toga imamo ljetnu stanku. Zahvaljujem prevoditeljima, zahvaljujem tajništvu na organizaciji i pripremi ovih predmeta, a predlažem koordinatorima da za 15 minuta započnemo s našim sljedećim sastankom. Hvala.